Colleagues, I think we can start. Dragi kolege, mislim da možemo započeti s radom. Počet ćemo usvajanjem dnevnog reda. Da, izvolite. Jedno pitanje o postupku. Evo, htio bih, htio bih znati zašto je odgođena nova tema o godišnjem e, izvješćivanju o porezima. E, odgođeno je zato što, kao što znate, raspored razmjene mišljenja s povjernikom Moskovisijem, koji je trebao biti održan prošlog tjedna, je odgođen jer je gospodin Juncker odgodio najavu koju je trebao koristiti gospodin Moskovisi, Tako da smo morali to odgoditi, Probitno smo to namjeravali staviti na večerašnji sastanak, ali neki zastupnici, odnosno veliki broj zastupnika, rekli su da to nije prikladan raspored e, sastanka, dakle u tim večernjim satima, tako da smo e, to mogli staviti u ovaj dio e, redovnog sastanka tako da smo uvidjeli da je jedina mogućnost da se o tome raspravlja sutra, ali kako bismo to uspjeli, odlučili smo odgoditi za idući tjedan 15. prosinca uz, uz dogovoru sa izvjestiteljem raspravu o e, toj temi. Dakle, odgodili smo to samo za tjedan dana i s tajništvom smo uvidjeli da to neće e, imati nikakvog utjecaja na izvješće. Dopustite još jednu stvar da kažem. Mislim, razlog zašto sam se to pokrenula jeste što sam e, uvidjela da ovaj odbor nije imao mogućnost da raspravlja o Lux liksu. to je velikog značaja za sve ljude koji su glasali za mene i e, ja bih htjela da se o tome raspravlja što je prije moguće. 15.12. E, predviđena je rasprava o izvješću o porezivanju, zatim konferencija predsjednika treba donijeti odluku o općenitijem dakle odgovoru malo općenitijem parlamenta glede čitave problematike oporezivanja. Neki e, odbori, klubovi zastupnika su tražili e, istražno povjerenstvo, no u svakom slučaju krajem ovog tjedna ćemo dobiti e, informacije o tome, možda i čak i ranije. Dakle, tu su dvije stvari. Ovdje se radi o godišnjem izvješću parlamenta o pozarazivanju, a na konferenciji predsjednika će biti donesena odluka o tome da li će Dakle, kao što znate, odbor Ekon je e, zauzeo stav, ali na konferenciji predsjednika će biti donesena konačna odluka. Gospodin Langen, imate riječ? Oprostite, samo trenutak. Imam jednu primjedbu a koja je povezana sa predlozima termina sa gospodinom Moskovićem ponedjeljak uvečer 21 sat do 22.30 pa to je zapravo nedolično kao i danas uveče. E, imali smo dovoljno vremena e, i imamo dovoljno vremena u redovnim sjednicama i okviru njih. Ja bih zaista zamolio predsjedništvo, a isto tako i suradnike da ovako e, planiranje, dakle, koji je samo usklađen samo sa njegovim terminskim rasporedom, da se ipak odvija u normalna vremena. We uh, took note of... Uh, znanje, odnosno primili smo na znanje stav određenih kluba zastupnika i promijenili smo raspored upravo zbog toga sljedeći te zahtjeva. Dakle, to neće biti održano večeras, već sutra ujutru kao što je to predviđeno rasporedom. Dakle, sad možemo smatrati ovaj e, dnevni red usvojenim. Hvala. Imam neke obavijesti. Kao prvo naš zajednički sastanak odbora Ekon i Empel u utorak u 8 sati. Dakle, što se tiče tog sastanka, on će biti organiziran zajedno sa odborom Empel u 8 s povjerenikom Dombros, Dom... povjerenicima Dombrovski, i Tajsen o godišnjem izvješću i e, e, mehanizmu e, ranog upozorenja. Imaćemo, dakle, e, razmjenu mišljenja i e, primite na znanje kako bismo dakle, izašli u susret sa zastupnicima odbora EMPL. E, mjesto sastanka će biti e, odlučeno krajem današnjeg sastanka. Druga obavijest. Javno saslušanje o jedinstvenom nadzornom mehanizmu. Odbor, na Ekonu je odlučeno da sastanak od 25. 11. treba biti održana tri javne, javna saslušanja sa predsjednicima nadzornih odbora SSM-a, jedan za godišnje izvješće i dva e, redovita saslušanja u e, parlamentu i Europskoj e, srećnoj e, Europskom nadzornom odboru. Dakle, 31. 3.2015. godine imamo prvo redovito javno saslušanje, odnosno prvo će biti potvrđeno, a drugo će biti 19.10.2015. Zatim imamo jako dobre vijesti od trijaloga naš pregovarački tim i e, talijansko predsjedništvo vijeća došlo do političkog e, sporazuma glede uredbe o ustanovljenju ltif Europskog dugoročnog e, investicijskog fonda. To je dogovoreno pod predsjedništvom povjerenika Jonathana Hilla. Dakle, dopustite da čestitam svim sudionicima u pregovorima i osobito izvjestitelju gospodinu Lamasuru. Kao što znate, LTIF je jako važna stvar za dugoročne investicije i isto tako zahvaljujući dakle, zastupnicima iz parlamenta to će dati svoj doprinos onom planu od e, gospodina Junkera 315 milijardi investicija. Naravno, e, bit će načina za prioritiziranje e, sredstava koji će biti stavljeni na raspolaganje LTIF-u. U ovom investicijskom planu komisije predviđeno je dakle, donošenje određenih mjera no što se tiče sveukupnih portfelja, nove odredbe trebaju donijeti konkretne mjere što se tiče dakle, dodjeljivanja investicija u okviru LTIF-a i kao što je običajno e, naš odbor će biti e, konsultiran za e, konačno donošenje teksta. Četvrti trijalog što se tiče direktive za borbu protiv pranja novca održan je 29.11. u Strasburu. To smo vodili zajedno sa odborom Libeom pod pravilom 59. Još se raspravlja o glavnim temama kao što je zaštita podataka i mnogi druga pitanja. Sljedeći trijalog bit će održan u utorak 16. prosinca poslijepodnevnim satima. Radimo s pregovaračkim e, timom odbora Ekon kako bismo dobili e, pozitivne stavove i rezultate u ovom trijalogu. Evo, privodim kraju svoje e, obavijest. Prelazimo na treću točku dnevnog reda. Tu se radi o javnom saslušanju za imenovanje predsjednika Europskog savjetodavnog odbora za upravljanje statističkim podacima SGAB. Tu se radi dakle o saslušanju s gospodinom Martijem Hetemakijem, kojeg pozdravljam, koji je među nama. On je trenutno, dakle, trajni, državni tajnik Ministarstva financija Finske. Također je bio predsjednik e, pododbora IFC za statistiku između 2012 trinaest Dakle, on je stručnjak u toj oblasti i kao što znate prema pravilu 2.3.5 iz 2008. godine vijeće će odabrati nakon savjetovanja s komisijom, a vijeće treba potvrditi imenovanje predsjednika Ezgaba Vijeće nas je obavijestilo o svom e, odabiru, dakle svom o prijedlogu za imenovanje gospodina Martija Hetemakija. Sada prelazimo na službeno saslušanje i sada odmah predajem riječ gospodinu Hetemakiju kako bi napravio uvodno izlaganje od 10 minuta, a onda ćemo e, moći preći na pitanja i odgovore. Gospodine Temaki, želim vam ponovno dobrodošlicu na sastanak odbora Ekon i imate riječ. Hvala predsjedavajući, hvala također ovom odboru na pozivu da dođem na ovo saslušanje. Kratko ću dati nekoliko napomena gdje ću izložiti moje viđenje uloge ezgaba. Dopustite mi najprije da vas podsjetim zašto je ESGAB ustanovljen. U studenom 2005. godine vijeće Ekofina je došlo do zaključka da bi jedno novi savjetnodavno tijelo moglo ojačati neovisnost i kvalitetu europskog statističkog sustava. U to sam vrijeme bio dio e, ekonomskog i socijalnog odbora i predsjedavao sam odborom za statistiku. U na toj sam dužnosti radio da se uspostavi ESGAP. Ono što je potaklo e, uspostavljanje ESGAP-a je bilo e, krivo izvješćivanje u jednom času, ali ja sam htio da se ESGAP ustanovi i iz drugih razloga kako bi e, Europski statistički ured mogao procjenjivati ciljeve e, rad, dakle, rad europskih statističkih ureda. I mislim da je to nešto što vrijedi i danas. Europska unija ima, e, je jedinstvena u toliko što se njezine e, politike uvelike temelje na statističkim podacima. Recimo što se tiče prihoda i rashoda i oni se E, uvelike zasnivaju na statističkim podacima koje daju nacionalni statistički uredi. Ne znam da i jedna druga zemlja ima tako važno mjesto koje se daje statističkim podacima e, prilikom kreiranja politika. Dakle, s obzirom na mjesto statistike u EU bilo je vrlo važno da se traže da statistički zavodi u svim državama članicama odgovaraju standardima kvalitete. Natnalje, vrlo je važno da građani imaju povjerenja u statističkim podacima u europskim zemljama. Povjerenje građana u statističke podatke nije onako visoko kao što bi trebalo biti. Prošle godine je e, izašlo izvješće o e, povjerenju građana u statističke podatke. U izvješću koje je Europski parlament načinio, pozvao se na e, rezultate ispitivanja gdje se vidjelo da se povjerenje u statističke podatke bilo vrlo nisko. Isto e, tako kada se pitalo e, je li točna tvrdnja da su službeni statistički podaci e, podaci e, koji su načinjeni bez političkog utjecaja. 59% e, građana je reklo da ne vjeruje da je tomu tako. Iako je ovo načinjeno samo u jednoj zemlji, to ispitivanje, Ipak mislim da to vrijedi i za druge zemlje članice. A statistika igra velika ulogu u Europskoj uniji. Ne možemo očekivati da građani imaju povjerenja u europsku statistiku ako ne vjeruju e, u statističke podatke, odnosno na europske politike, ako ne vjeruju statističke podatke na osnovu kojih se ti e, politike rade. Moramo reći da se e, sve zemlje članice se trebaju više potvrgavati europskom e, statističkom kodeksu. Moram reći da se već na tom polju dosta napredovaljno, međutim treba će se još mnogo toga učiniti. Prilikom pripreme kodeksa e, statističke podatke razmišljalo se o tome da sve to što se stavi u kodeks bude pravno obvezujuće. Međutim, uvidjelo se da to ne bi bilo idealno, te da bi bilo bolje da se e, tu više radi na procjenama stručnjaka koji će proučavati nacionalne statističke urede. I insistiralo se također na jačanju ulogu esgab ESGAP je počeo s radom prije šest godina. I prvi puta je izvješće doneseno od 2009. godine koje je uočilo da ima nekoliko problematičnih područja vezanih za europske statističke zavode. Primjerice, e, imenovanje i razrešenje dužnosti E, e, osoba koje su na čelu nacionalnih statističkih davoda. Također se insistiralo da te dužnosti ne bi smjele biti povezane s političkim mandatom. ESGAB je također, i e, njegovi stručnjaci su napčinili izvješće o tome kako funkcionira Eurostat. To je načinjeno prije svega nekoliko tjedana. ESGAP i Eurostat dobro surađuju. I e, e, to je pozitivno za kvalitetu rada Eurostata, a istovremeno ne utječe negativno na neovisnost Ezgaba. ESGAP je preporučio da se glavni direktor Eurostata treba imenovati na osnovi e, pravila koje će se upisati u zakon te na javnom natječaju. Ja sam sudjelovao u izboru direktora Eurostata i moram reći da je obavljeno profesionalno na osnovu stručnog znanja kandidata. Surađivat ćemo i u budućnosti, ali E, mislim e, da je važno ipak da se imenovanje ravnatelja Eurostata ipak unese u zakonski propis. I na kraju suradnja s ovim e, odborom. Kao što je rekao prethodni, prethodni predsjedavajući pa vrlo je važno i da ESGAB i ovaj odbor surađuju. On je također rekao da je e, Europski parlament glavni saveznik ESCAP-a. Važno je da da se poštuju zaključi ESGAP-a. Za slučaj da ESGAP donese negativno izvješće o funkcioniranju statističkog zavoda jedne od država članica, to možda nitko neće slijediti. Međutim, ako ovaj odbor kaže e, da e, i upozori na takvu pogrešku, to može imati velikog odjeka. Čak i javno saslušanje pred ovim odborom može imati važan učinak. Mislim da rad ovog odbora e, je dovoljan i biti imenovan, prozvan pred ovim odborom, često e, mnogi, e, e, u mnogima već uljeva strah. Hvala. Hvala vam gospodine Hedemeki na vašem izjavu i na vašem prijedlogu. Mi ćemo ga razmotriti. E, koliko sam shvatio dio toga i vezano za neke pravne aspekte, a s druge pak za neformalne dogovore u okviru ekonomskog dijaloga, e, ekonomskog upravljanja i tih okvira kao i paketa šest mjera. Dakle, ovo što ste rekli je nešto gdje vaše ideje mogu biti korisne. Uzet ćemo vaše sugestije u obzir. Hvala lijepa. A sada ću dati riječ predstavnicima klubova zastupnika. Najprije sam Burkan Balza, EPP. Hvala. Gospodine Hetenmeki, imam dva pitanja za vas. U prošlom sazivu Europskog parlamenta vidjeli smo da je statistika vrlo važna, on, statistički podaci trebaju se prikupljati na vrijeme, trebaju biti pouzdani, isto tako moraju se moći uspoređivati. Što nam još možete reći o koherentnosti europskih statističkih podataka i što vi mislite kako se može postići koherentnost europskih statističkih podataka? Nadalje, u godišnjem izvješću se kaže da mnoge e, političke ustanove nisu u potpunosti e, bez utjecaja politike. Što vi mislite, jesu li osnovni statistički zavodi dovoljno neovisni? E, hvala, gospodine Balc. Najprije ću vam govoriti na vaše drugo pitanje. O tome imali miješanja politike. Nema opipljivih dokaza o tome da političke vlasti utječu na statističke zavode. Međutim, postoje često koincidencije. Na primjer, kada se promijene vlada, da se promijeni i ravnatelj Nacionalnog statističkog zavoda. Zbog toga to može dovesti do sumnje u miješanje politike u statističke zavode za statistiku i način na koji se prikupljaju statistički podaci. Vraćam se dakle na moj prijedlog strah javnog saslušanja mogao bi zapravo biti prepreka tome da se politika počne miješati u statistiku. U jednoj od zemalja članica vodi e, se e, predmet e, pred sudom, kazneni predmet, o e, sve, dakle, protiv jednog od ravnatelja Zavoda za statistiku. E, govorim ovdje o Elstatu, dakle to je Grčki zavod za statistiku. Vaše prvo pitanje odnosilo se na koherentnost statističkih podataka. Dakle, važno je da statistički podaci europskih e, zemalja budu usporedivi. Mnogo se napredovalo, međutim još uvijek postoje manjkavosti. E, primjerice na području gospodarske i socijalne statistike, gospodarski i socijalni odbor priprema svake godine izvješća po zemljama. Hvala lijepa. Molio bih kolege da postavljaju kratka pitanja, jer za svako pitanje i odgovor imamo tri minute. Gospodin Hukma je za socijaliste i demokrate. Hvala. Hvala gospodine Hedenmeki da ste došli ovamo i želim vam sve najbolje u vašem najvjerojatnije ovoj dužnosti na čelu esgab Mislim e, da je e, smo mi partneri ESGAB-a iz ovog odbora, ali tako i vijeće. I e, što nam možete reći u odnosu ESGAB-a i vijeća i kako ćete se vi s time nositi? A moje drugo pitanje se odnosi na kvalitetu statističkih podataka. Parlament radi na uredbi 223 sada koja je naročito vezana za rješavanje dužnosti e, direktora pojednih statističkih zavoda. A htio bih vas također pitati na koji način Eurostat može biti neovisan od komisije, u odnosu na komisiju i na vijeće. Smatrate li da je Eurostat dovoljno neovisno tijelo jer ono je istovremeno e, podvrhnuto glavnoj upravi za statistiku, u drugim riječima Europskoj komisiji. E, kodeks dobrih praksi, mislim da je jako dobro da se organiziraju saslušanja, ali neke druge zemlje traže više suradnje s parlamentom i sa Eurostatom. Znate koliko je teško dogovoriti se oko pojedinih statističkih normi neke države članice misle e, da e, nije uvijek sve e, riješeno i kako bi Eurostat mogao biti dobar partner i odgovarati isto tako na pitanja vezana za statistiku koju si mi možemo postaviti. Hvala vam na ovim pitanjima. Prvo se govori o mogućim slabostima i o e, izazovima za ESGAP, ako sam vas dobro shvatio. Mislim da rad esgap i taj utjecaj E, i njegov utjecaj može biti dobar samo ako rezultati rada dopru do osoba koje su nadležni za ta pitanja kako u Europskoj komisiji tako i u vijeću, odnosno u državama članicama. Ono što zaključi ESGAB neće imati puno odjeka ako to ne na znanje i tome ne pridaju pažnju e, vijeće i Europski parlament. Mi možemo e, odnosno ESGAB može napraviti kvalitetna izvješća, međutim vrijednost esgab će biti u tome hoće li se rezultati njegova rada koristiti. A dakle treba doprijeti dakle do političara kako u vijeću tako i u parlamentu. Pitali se također o neovisnosti Eurostata i to je vezano za uredbu koju ste citirali. Mislim da ono što je ovdje ključno i što ulazi u kodeks dobre prakse je vezano za imenovanje i razrješenje dužnosti ravnatelja Eurostata. Već sam rekao da, da postupak imenovanja mora biti transparentan, otvoren, te se mora zasnivati na stručnom znanju osobe. vjerujem da će komisija slijediti ovakav način izbora ravnatelja u budućnosti. Zaista mogu istinski preporučiti da se tako što upiše u zakonski propis, u ovom slučaju u uredbu, kako bi e, taj aspekt postao pravno obvezujući. I vrlo kratko o posljednjem pitanju odnos između zemalja članica. Postoji način suradnje među državama članicama i e, Eurostata. Dakle, to je jedna složen postupak e, gdje stručnjaci pregledavaju rad E, dakle Eurostat u različitim državama članicama. Hvala. Ja doista molim kolege da ne postavljaju pitanja duže od jedne minute, jer onda ako imamo dvominutno pitanje, onda će i govornik morati više duže odgovarati, a mi nemamo toliko vremena. Dakle, sljedeći govornik e, za ICR, e, gospodin Stanislav Odzok ima riječ. Hvala predsjedniče. Uvaženi kolege, kao prvo dopustite da vam čestitam na vašem izlaganju koje je bilo jako kratko, ali jako konkretno i daje nam e, jako zanimljivo objašnjenje o nekim temama koja nas danas zanimljaju. Imam dva pitanja za vas. Dakle, taj kodeks prakse europske statistike koji ste spomenuli, prema tom kodekstu, koji je najveći problem koji danas postoji u europskom statističkom sustavu? Na koje to aspekte moramo veću e, koje moramo više analizirati. Ukoliko europski statistički sustav danas funkcionira bez većih poteškoća, koje to prakse mogu omogućiti da imamo još veću pouzdanost u podatke, još veću transparentnost, što treba napraviti da ta statistika bude stvarno vrhunske kvalitete. Eto, to su moje pitanja i još jedno zadnje. Što vas navodi da se kandidirate na ovo mjesto? Hvala. Najpša vam hvala na pitanjima. Da li treba poboljšati kodeks? Pa, mislim da kodeks nije toliko upitan, već kako ga se pridržava, a to je nešto što ima veze s vašim drugim pitanjem, to jest kako poboljšati kakvoću statističkih podataka. A što se toga tiče, mislim, kao što sam rekao, sve države članice imaju još posla što se tiče pridržavanja pravila kodeksa. Kao što rekao, postoje neke jednostavne stvari što se tiče imenovanja ili razrješenja čelnih ljudi na, e, u nacionalnim zavodima za statistiku, na primjer. Biti, mislim da što se tiče profesionalnih stručnih integriteta i vještina, to je nešto što može biti poboljšano što se tiče kvalitete statistike na taj način. A zatim pitao se me zašto sam se ja kandidirao za ovo mjesto. Kao što sam rekao, evo, samo ću kratko ponoviti, mislim da Europska unija jest nešto jedinstveno u smislu proizvodnje statističkih podataka i koliko statistički podaci potkrepljuju, pomažu za donošenje e, političkih odluka, bilo da se radi o paketu dviju mjera, šest mjera ili e, sveukupnoj, e, sveukupnom e, provedbi političkih mjera. Dakle, evo, to je jedan razloga statistika i povjerenje u te statističke podatke od strane naših urađana je jako niska ili biti preniska u europskim državama i to se primjenjuje na sve države u EU. I sad kad spojimo te dvije stvari, koje su jako važne za donošenje političkih odluka u Europskoj uniji, dakle jako niska razina e, pouzdanja u e, donošenje odluka. Nije ni čudo dakle što je situacija ovakva, što je nepovjerenje toliko i to je upravo ono što bih ja želio poboljšati. Hvala. Sljedeći govornik u ime Aldea. Izvolite. Hvala predsjedniče. Dobrodošli gospodine Hetemaki. Nas Fince često smatraju da smo jako doslovni što se tiče slušanja praćenja pravila Dakle, kako odgovarate na te optužbe da ste isuviše finac ili isuviše e, pratite, slušate pravila? Da ste isuviše žestoki u tome. Hvala vam na pitanju. Pa evo, ja bih rekao sljedeće. Moramo poboljšati kvalitetu statističkih podataka i njihovu vjerodostojnost. I tu se ne radi o strogosti, već je to nešto što traže naši sugrađani. I svi oni koji je potrebno kvalitetno donošenje političkih odluka. U biti to je, to je neki minimum da odluke koje se donose mogu biti utemeljene na kvalitetnim, visokokvalitetnim podacima, jako pouzdanim podacima i mislim da to nije isuviše zahtjevno. Toliko. Hvala. Sada ime Guja, Mariza Matijas ima riječ. Hvala lijepa. Hvala lijepa, gospodine Demaki. zapravo e, je apstraktno govoreno o statističkim pokazateljima. Suglasan sam s time kada kažete da statistika biva jako važnom za mnoštvo odluka koje kasnije onda imaju utjecaj na građane Europe. Oni se zasnivaju, e, evropske institucije zasnivaju na ovim statističkim pokazateljima i podacima, a posebno na podacima Eurostata. Važno je da su ove statistike kvalitetne. Naravno, postavlja se isto tako i pitanje usporedivosti pojedinačnih statistika. Postoje postoji statistički indikator koji je vrlo specifičan i oko kojeg se vodi velika rasprava, a željela bih čuti s tim u vezi vaše mišljenje. Naime, riječ je o, o indikatoru koji se tiče strukturnih neravnoteža e, tu postoje različite načine kako ga obračunati, različita pravila i postavke. Međutim, ne postoje niti jedna metodologija o samom izračunu. Niti postoji e, bilo kakvih e, usporedivosti statističke neravnopravnosti. Postoje dvije metode obračuna s tim u vezi, a isto tako možemo kazati da je e, visoka stopa nezaposlenost 15%, 30%. Međutim, to onda postoje pitanje trendova i kretanja i pitanje uopće što je to neprihvatljivo u području nezaposlenosti. Čula bih rado vaše mišljenje koja je točna metodologija obračuna za strukturne neravnoteže. Isto tako, da li je točno da Eurostat ove podatke koje iznosi i objavljuje da li se zasnivaju na različitim metodama obračuna i željela bih znati kako biste to obradili. Najpše hvala, gospodin Matijas. Ovo pitanje nije u nadležnosti Eskaba, ali s obzirom da sam i ja jako zainteresiran za to pitanje, kao što sam rekao, vašem eh, predsjedavajućem prije sastanka napisao sam znanstveni rad s tim u vezi. Dakle, mislim da je ovo jako važna stvar i evo rekao bih nekoliko riječi o tome. Postoje razni pristupi mjerenja strukturne neravnoteže. Razlika počeva u tome kako će se mjeriti dakle podaci. Jasno je da postoji rizik sa procikličnim e, mjerama, mjerenjima strukturne neravnoteže. Znam da je ovo jako važna stvar, ali zbog vremena koje nam je raspolaganju neću ulaziti u, u detalje. No u svakom slučaju to je nešto što bih mogao preporučiti odboru da to e, bolje analizira. Ispri... recite mi, imate li neku preferenciju što se tiče metodologija koje postoje? Da, imam. I predsjedniče, ovo je moje osobno mišljenje i to nema nikakve veze s ezkabom. Ja preferiram ono što radi kongres u Sjedinjim američkim državama, za mjerenje e, tih podataka i tu, na primjer, nije ovisno o cikličnim podacima način mjerenja, već je stabilnije i statistički metod je takav da imamo prociklično procjenu i mjerenje kod nas. No to je tema o kojoj bi trebalo malo duže e, raspraviti. Ispričam se. Hvala vam. Uvjeren sam da i naš e, izvjestitelj će biti jako zainteresiran da pročita vaš tekst na ovu temu koja je od velikog značaja za nas. Hvala. Gospodin Sven Gingold u ime zelenih e, ima riječ. Mi vam također želimo dobrodošlicu. Nils, da, slažem se. Sviđa mi se ne samo finska rigoroznost, već i humor. Jer nacije na koje se najviše gleda kao na stroge, e, vidi se da nisu baš toliko rigorozne. Mi trošimo puno više nego što je to eh, bilo predviđeno što se tiče nekih eh, velikih infrastrukturskih investicija, no eh, ja imam jedno pitanje koje... Dakle, mi nismo toliko... Mi imamo stroga pravila što se tiče E, statistike deficita i zaduženosti i, evo ga imamo posljedice takve kakve jesu naime države članice izmišljaju mnoge dodatne načine da skrivaju zaduženost dakle nemamo dovoljno stroga pravila evo sad gospodin Juncker e, izmišlja nova pravila, e, ako stavljamo e, novce u njegov investicijski fond, to se ne obračunava kao dug i deficit. Dakle, ako imamo neko, neko računovodstvo u sjeni, to se ne obračunava. Dakle, mene zanima na koji način vaš odbor može dati svoj doprinos kako bi se ovakve manipulacije dugo i deficita u e, bankarstvu u sjeni učinila transparentnim i e, da se da stvari budu jasne jer za sve ove stvari e, javnost mora biti upoznata a u biti to su besplatna sredstva ne. Hvala na pitanju. Ovo je jako dobro pitanje koje je, nažalost, također malo iza nadležnosti Eskaba. Iako Eskab treba izvješćivati o poštovanju kodeksa prakse europske statistike, no želim vam ipak odgovoriti na pitanje. Jako je važno ovo što ste rekli. I naravno pravila koja imamo utječu svakako na djelovanje vlada. Jer se stvari mogu izmjeriti. Ovo što se tiče odgovornosti, to su stvari koje se ne mjere, odnosno pasivi, to se ne mjeri ni u deficitu, ni u stupcu zaduženosti ali imamo stanje, problemačno stanje i e, što se tiče objektivnosti u stupcu aktive. Dakle, imamo tu dva, e, dvije strane, no stvar je u tome što moramo imati realnu sliku e, državne bilance. I siguran sam da Eurostat može proizvesti podatke. Evo, nedavno je Eurostat napravio e, izvješće o neto e, zaduženosti. No, kao što rekoh e, na samom početku, ovo je donekle van nadležnosti ESKABA, ali jest jako važna tema. Hvala. Ne vidim govornika u ime Jevdidija, Franka Orekta. Ne, nije tu. Dobro, sad imam na popisu sljedeću Barbaru Kapel, neovisnih. Hvala gospodine predsjedniče da je u SKU bila zapravo nedovoljno transparentnosti nacionalnih statističkih ureda. E, to ste vi kazali u vašoj uvodnoj izjavi. Moje pitanje vama glasi koje mjere ćete kao budući predsjednik EXAFA staviti e, kao prioritetne kako bi se ovaj kodeks ponašanja na neki način obratio i na nacionalnu razinu vezano uz transparentnost i e, točnost podataka. Generalno, koje impulse ESCAP može dati e, nacionalnim statističkim uredima kako bi se sredstva bolje koristila i statistički sustav e, bio moderniji. Dozvolite s tim u vezi još jedno pitanje koje se tiče kontrolinga, samih podataka i statistike što se tiče upravljanja kvalitetom, a isto tako i provjeru prenesenih podataka s obzirom na njihovu ispravnost i točnost da li ovaj kodeks ponašanja e, vidi mogućnosti da se i provjeri točnost podataka, ispravnost podataka, da li biste vi e, se koristili mogućnošću da na neki način kroz neke e, individualne probe vidite da su statistički podaci ispravni i točni. Hvala vam na pitanju. Oružje kojim raspolaže SGAB, ukoliko dopustite da koristim taj izraz, jest tako da treba izvesti na čistinu probleme tako što će ih vama, ovom odboru, Europskom vijeću i komisiji predložiti, predstaviti. Mogućnost istraživanja i ispitivanja problema E, u ESCAP-u je tako da moramo se pouzdati ipak u Eurostat jer nas polažemo dovoljnim e, mogućnostima za to. A ono što mi radimo jest izvješćivati vas i vijeće i posredstvom stručnih izvješća e, o pridržavanju kodeksu prakse europskih statistika. A to je ono što mi možemo napraviti. Kao što sam ranije rekao, mi radimo sa neobvezujućim zakonima. Dakle, nemamo raspolaganju pravno obvezujuće zakonske mjere i to je jako važno imati na umu. Javnja izvješća, javno mnjenje, vrše pritisak na političare da budu odgovorni za svoje djelovanje. Eto, to je i ono što mi želimo. Dakle, SK, SGAB nije policija, nemate mogućnosti i nemate ovlasti da mijenja situaciju. Dakle, možemo samo informirati i izvješćivati vas i vijeće o postojećim problemima. Hvala, gospodine Temaki. Hvala kolegama na posljednjim pitanjima. Sada ćemo imati kratku raspravu za zatvornih vrata o ovom saslušanju i glasovat ćemo e, sutra ujutro. Dakle, još jednom zahvaljujem gospodine Hetemaki na vašoj nazočnosti ovdje i hvala vam što ste odgovorili na naše pitanja. Moram zamoliti sve one koji nisu punopravni članovi ovog odbora i koji nisu njihovi tajnici, dakle svi drugi trebaju napustiti dvoranu. Hvala. Can we start? Možemo li započeti? Okay, we can start. Dobro, možemo započeti. Predlažem jako kratku razmjenu mišljenja. Dajem riječ eh, koordinatorima i predsjednicima kluba zastupnika da iznesu svoje komentare